počnemo ovo izmiče kontroli 20 minuta već kasnimo predsjedniče, to je u potpunosti neprihvatljivo. Ok, ten... Uh, Dobro, čuli smo glas naroda, dakle možemo početi onda. Ne? Should we vote? <laughs> Hoćemo li glasovati o tome onda? That, I think. Our chairman is coming in predsjednik dolazi kroz dvije minute. Predsjedniče, to vas ne sprečava da započnete, a kad predsjednik može, kad dođe, onda mu možemo predati e, predsjedanje. Dobro, kolege, možemo započeti s prvim, dakle, nastom mišljenja o razrišnici za 2012. godinu, opći proračun Europske unije za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Izvjestitelj je gospodin Muniz. Treba Hoćete li se javiti za riječ? Dobro. Onda kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi. Ne, prelazimo na šesti, dobro, ispričavam se, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman osmi, Amandman sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedanesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvanest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Trinesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četrnesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na elektroničko glasovanje. O nacrtu mišljenja molim vas da glasujete. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje 37 za, 39 za, jer dvoje ih nisu imali kartice. 3 protiv i 4 su uzdržana, Čestitam izvjestitelju. Welche ist das jetzt? Die Liste hier drin.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 E, ministrima vanjskih poslova o situaciji u Ukrajini. E, to je bilo nužno zbog e, predstojećeg razgovora sa Lady Ashton. Prelazimo na glasanje o mišljenju o dva, amandman dva, tko je za, protiv suzdržan usvojeno. Kompromis 1 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. Usmeni amandman 1 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. 8 tko je za, protiv suzdržan. Još jednom za 8 tko je za 8, protiv suzdržan odbijeno. 9 tko je za, protiv suzdržan usvojeno 10 koje za protiv suzdržan usvojeno elektronički ćemo glasati o tekstu u cjelini otvaram glasanje zatvaram glasanje sa 41 za i 5 suzdržanih E, mišljenje o proračunu komisije je usvojeno. E, sada prelazimo na izvješće Watson. Sir Graham, izvolite, imate riječ. E, imam molbu kao rezultat diskusije između klubova zastupnika htjeli bismo izmijeniti naslov ovog izvješća tako da glasi o upotrebi audiovizualnih medija u diplomaciji Europske unije, a ne kao instrument u diplomaciji Europske unije. Ja se nadam da će to biti moguće. Sve što je potrebno u tu svrhu je službenom zahtjev odbora. Svrha ove promjene E, je da kao što su kolege ispravno ukazali da ako upotrebimo riječi kao instrument diplomacije to bi se moglo protumačiti kao da mi za, um, podržavamo upotrebu propagande kao e, metodu vanjske politike. E, gospođa Doris Bak je predložila da odložimo izvješće zbog toga, međutim ja bih zamolio da to ne činimo, imali smo dovoljno rasprava i sastanaka e, izvjestitelja u Svijeni pa bih jednostavno predložio da to e, da ne odlažemo, dakle mislim da je to na rasporedu da bude na plenarnoj e, u u Strasburu na veljači 2. Ja se nadam da će kolege podržati ovaj moj prijedlog. Da čak i sa tim izmijenjenim naslovom to se još uvijek može krivo protumačiti. Ja ne znam zašto ovakvo izvješće e, obrađujemo prije E, izbora, a, a moguće su doista tu e, nesporazumi i kriva tumačenja. To jednostavno nije prihvatljivo. Mi e, neprijateljima Europske unije time nudimo riječi i rečenice kojima nas mogu potući. Reći ću samo jedan primjer. Imamo jedan kompromis i Obično se o kompromisima ne može e, imati e, glasanje po dijelovima. E, pročitat ću. And promoting the objectivity of information and the high standards of journalistic conduct. Uh, Tko bi bio taj koji bi napravio tu tabelu medija E, dakle, to doista može biti krivo protumačeno. Ja vas lijepo molim kolega Watson, e, vi ste iz Velike Britanije, vama će svakodnevno e, kolega Faraži, njegova ekipa na temelju ovog izvješća doista E, će vas kritizirati i ja vas molim da ovo izvješće je odgođeno jer e, time doista e, dajemo materijala na kritičarima naš odbor uopće nije bio uključen u rad na ovom izvješću, inače bi se ranije ja uključila sa ovim prijedlogom, ali ja vas molim, nikad nije prekasno zaustaviti nešto što nam svima može škoditi. Molim vas, pročitajte tekst, to će nam zaista škoditi. E, hvala, predsjedniče. Htio bih reći da sam se i ja upoznao sa stavom kolegice Doris Pak nakon drugog, druge rasprave koja je organizirana jučer kako bi se raspravljalo o tom tekstu. Osobno mislim da se tu radi o dobrom kompromisnom tekstu. Razumijem strah izazvan mogućnošću rasprava sa u vezi, ali se ne slažem s tim. A kad je pak riječ o onome što stoji u kompromisu o povelji, tekst ne nameće usvajanje takve povelje. Što više, to je poziv na neutralnost i objektivnost, tako da ne vidim, iskreno govoreći, kako se u kontekstu europskih izbora pozivanje na neutralnost može nanijeti štetu mislim da je neutralnost nešto što nije opasno, tim prije što ovdje ne govorimo o obvezi. Zatim, žao mi je što odbor za kulturu nije mogao iznijeti svoje mišljenje, no nakon vođenih rasprava tijekom kojih sam, smo bili izvjestelji u Sijeni i Grahamu Watsonu. Tekst je dobar, dakle, ukoliko se promijeni naslov, to je dobro, to je još bolje od onoga što smo već usvojili e, o prethod, u prethodnim izvješćima o medijima. I za kraj želim reći da se ne trebamo bojati reći ono što mislimo, što vjerujemo, e, govoreći isto tako i o slobodi i neutralnosti medija u izbornom kontekstu. Ako ćemo odgoditi sve rasprave, strahujući od toga da će Feređ ili ko zna tko još manipulirati s nekim informacijama, onda nećemo ništa napraviti jer naše europske reference, osnovne reference su tu i tako da to nećemo moći izbjeći kako god okrenemo. Tako da mislim da se ne trebamo bojati usvajati tekstove, ne vidim nikakvog problema s usvajanjem ovog teksta, tekst je solidan, svi klubovi zastupnika više manje se slažu s tim, tu nije došlo ni do kakve podjele, već smo se objedinili oko toga. Hvala lijepa. Hvala lijepa, dopustite mi jednu osobnu primjedbu ja ću glasati protiv ovog izvješća. Ja sam novinar koji je radio na radiju i kada mi netko kaže da e, se traži neutralnost, onda sam nervozan, postanem nervozan. E, nitko nije neutralan, svatko ima svoje mišljenje i u javnoj raspravi mediji E, dakle moraju zastupati različita mišljenja to čini jedno društvo pluralističkim i zato e, ne želim vidjeti kao što je ovdje u točki 1a broadcasting as a tool to communicate EU values and policies in the sphere of CFSP. Das ist nun ovo doista nije zadaća medija. E, to zvuči kao da mi pokušavamo prodati svoju politiku. Ja, tako zvuči, siguran sam da to tako nije e, mišljeno, ali tako zvuči i zato ću glasati protiv. I EU broadcasting media, das ist gegen den Vertrag. To je kršenje ugovora. To je, u ugovoru stoji da je politika medija u nacionalnoj nadležnosti. Imaćemo ćemo e, raspravu o tome da tu prelazimo svoje nadležnosti. Dakle, to se tako ne može formulirati. E, jer ispašće da Europski parlament e, povređuje, odnosno nadilazi svoje nadležnosti. Zato bih ja osobno podržao prijedlog gospođe Pak da o ovom izvješću danas ne glasamo. E, dakle, sa Graham predlažem da još jednom pogledamo izvješće u svjetlu ovoga što je rekla gospođa Pak Sir Graham, izvolite, imate riječ. A onda ću staviti predlog gospođe Pak na glasanje. Hvala, gospodine predsjedniče. E, ja se želim ispričati gospođi Pak ako je došlo do nesporazuma. Vi ste mi, gospodine predsjedniče, predložili prije mjesec dana da bih trebao razgovarati s gospođom Pak. Ja sam to učinio, sastali smo se prije nekoliko tjedana i raspravljali smo o toj temi. Također sam razgovarao i sa izvjestiteljima u Sjeni i doista mi je žao ako je došlo do nesporazuma. E, svi izvjestitelji u sjeni su podržali ovo izvješće ja osobito ja osobno ne vidim e, da se tu zastupa eu propaganda kao instrument e, naše vanjske politike ako postoji problem sa pitanjem table, tabele europskih medija. Ako vi predsjedniče smatrate da bi to pomoglo, ja bih bio spreman odložiti ovo izvješće. Još uvijek je moguće da o njemu glasamo na plenarnoj u ožujku, ali meni bi bilo draže da to ne odlažemo, jer ovo nije izvješće od velikog značaja, to je samo preporuka vijeću. E, meni bi bilo draže da imamo e, ovo izvješće e, izglasano prije kraja saziva, ali ako vi dalje smatrate da ga treba odložiti, u redu, ja ću se složiti s tim. Ja ne želim Ehm, ehm, prejudicirati mišljenje našeg kluba zastupnika, ali želio bih podržati prijedlog gospođe Pak u ime Evropskih pučana. Hoćemo li glasati? ćemo u sljedećih nekoliko dana pokušati sjesti i dogovoriti se. E, jer vjerojatno je moja greška što nisam dovoljno pažnje obratio e, ovom izvješću. Tu doista ima nekih riječi koje treba izbrisati. Dakle, e, onda se o ovome neće glasati danas. Onda prelazimo sada na izvješće o Pakistanu. Kolega Zala je izvjestitelj. Želite li još nešto reći? Ne. Onda prelazimo na glasanje. Ne. Gospodine Štije, vi nam uvijek morate reći u svakom slučaju, amandman 19 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 1 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, amandman 21 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 23 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 25 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 26 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 27 tko je prvi dio, dakle po dijelovima prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno, treći dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 28 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 29 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 30 za, protiv, suzdržan, usvojeno, 31 tko je za, protiv suzdržan odbijeno 32 u dva dijela tko je za prvi dio protiv suzdržan usvojeno drugi dio tko je za protiv suzdržan odbijeno provjerit ćemo elektronički otvaran glasanje zatvaram glasanje 16 za, 31 protiv. Kolega, to je odbijeno. 33. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Prelazimo na amandman 37. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 40. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 41. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. 42 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 43 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 44 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 45 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 46 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 4 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 40, 52 eh, tko je za, protiv, Provjera. Zatvaram glasanje. 70, 28 za, 20 protiv, to je usvojeno. 53 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 55 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 56 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 57 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 58 u dva dijela, tko je za prvi dio, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, amandman 9 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 10 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno, 11 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno, 12 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno, 13 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno, 14 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno, 15 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno, 16 koje za, protiv, suzdržan, odbijeno, 17 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno, 18 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 1 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 4 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 9-1, 9-4, pardon, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 9-7, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 98 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 99 u tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 9.13 tko je za, protiv suzdržano usvojeno, 9.14 koje je za protiv suzdržano usvojeno, 15 koje je za protiv suzdržan, usvojeno, 16 koje je za protiv suzdržan usvojeno, 17 koje je za protiv suzdržan usvojeno. Elektronički ćemo glasati za izvješće u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. izvješće sa 41 za u 7 suzdržanih usvojeno. Čestitam. Prelazimo na izvješće Džanaku. Gospođe izvjestiteljice, da li želite riječ? Ne. Onda prelazimo na glasanje. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 36, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis četiri tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Prelazimo na amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Zatvaram glasanje. 21 za, 26 protiv, 1 suzdržan, to je odbijeno. Kompromis 5, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 45, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 49, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 6, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 54 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 7 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 8 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 68 tko je za, protiv, mislim da je to usvojeno. ali provjera elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dvadeset tri, dvadeset tri, to je odbijeno. Kompromis 9. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 76. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Zatvaram glasanje. 21 naprema 27, to je odbijeno. 77, tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Zatvaram glasanje. 22 naprema 26, to je odbijeno. 78, tko je za? protiv, suzdržan, to je odbijeno. 79 tko je za, protiv, to ćemo provjeriti. Zatvaram glasanje. 22 za, 22 protiv, odbijeno. Zastupnik koji nema karticu za glasanje ima odlučujući glas. Osamdeset. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Osamdeset jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvojeno 82 tko je za protiv suzdržano, usvojeno 83 tko je za protiv suzdržan usvojeno kompromis 10 tko je za protiv suzdržan usvojeno 85 tko je za protiv suzdržan odbijeno 87 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 88 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 89 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 16 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 92 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 93 tko je za, protiv, suzdržan, provjera. Zatvoren glasanje. To je jasno većinom odbijeno. 94 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 95 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 96 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 97 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 98 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Provjera 98, elektronička provjera. Zatvaram glasanje. 22 napravljeno 26 odbijeno. 99 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 100 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 11 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 101 tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 105 tko je za? Protiv? suzdržan, odbijeno. 106 tko je za, protiv, suzdržan, usvijeno. 107 tko je za, protiv, suzdržan, provjera. Zatvaram glasanje. 18 naprama 29 odbijeno. 108, 109 koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 110 koje je za, protiv, suzdržan, 110 koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 111 koje je za, protiv, suzdržan, provjera. Zatvaram glasanje. 22 za, 23 protiv. To je odbijeno. Gospodin Štir je upravo e, porazio svog kolegu iz vlastitog kluba zastupnika. 113 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno 114, 115, ko je za, protiv, suzdržan, odbijeno, 116, ko je za, protiv, suzdržan, odbijeno, kompromis 12, ko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 120, ko je za, protiv, provjera. Zatvaram glasanje. 28 za, 20 protiv, to je usvojeno. Kompromis 13, ko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 127 nešto smo pogriješili. Postoji greška u popisu za glasanje. Prelazimo na kompromis 14 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sada prelazimo na amandman 134 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 135 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 15 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 142. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno? 103. Prelazimo na amandman 143. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 144. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 145. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 146. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 148 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 149 tko je za, protiv, još jednom, 149 tko je za, protiv, suzdržan, provjera. Zatvaram glasanje. 22 za, 26 protiv, to je odbijeno. Amandman 151, tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 152, tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 153, tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 7, tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 1 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 10 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 12 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 13 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 14 tko je za, protiv, suzdržan, 13 još jednom. Tko je za? Četrnaest, ne trinaest, nego četrnaest. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis dva. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman sedamnaest. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno provjera. Zatvaram glasanje. 26 za, 22 protiv, to je usvojeno. To je sad bilo 18, bio je amandman 18, sada prelazimo na... E, sada prelazimo na 18, ono je bilo 17. Ko je za? protiv, suzdržan, to je usvojeno. Provjera. Zatvaram glasanje. 26 glasova za, 27 glasova za i 22 protiv, to je usvojeno. 21 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 23 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 25 to je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 26 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 27 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 28 tko je za, protiv, provjera. Zatvaram glasanje. 22 glasa za, 27 protiv, to je odbijeno. To je bio amandman 28, sada 1. Tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 22, e, dva, pardon, tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 3 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 4 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 5 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 6 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 29 tko je za, protiv suzdržan odbijeno, 150 tko je za, protiv suzdržan usvojeno. E, odbor za kulturu, stavak 3. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Uvodna odredba A. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Uvodna odredba B. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Elektronički ćemo sada glasati o izvješću u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće je odbijeno sa 21, gla, 21 glasom za i 27 protiv. Dvadeset jedan glasova za, dvadeset sedam glasova protiv. Gospođo Džanaku, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa e, predsjedniče. E, na sastanku sa izvjestiteljima Sjeni smo se složili o kompromisima i amandmanima također i u razgovorima sa pojedinim kolegama nije bilo primjedaba i zato me zanima kako smo sad došli do ovog ukupnog rezultata. To e, se ne slaže sa razgovorima i dogovorima koji su postignuti. E, gospođa Đenaku to E, može tako biti, ali možda se izvjestitelji u sjeni nisu uspjeli e, složiti sa svojim klubovima zastupnika. Ja vam mogu samo ovdje ustanoviti rezultat glasanja. Izvolite, gospođo Nikola, imate riječ. U ime liberala na našem sastanku izvjestitelja u Sjeni govorili smo o kompromisnom amandmanu broj 16 i rekli smo da ćemo glasati protiv ako se usvoji taj kompromis. Sinoć kada smo imali glasački, kada smo dobili glasački popis, e, bili smo pošteni i rekli da se mi ne slažemo s time. Mi smo uvjereni u našem klubu zastupnika u taj stav. Um, Nemamo problem sa e, amandmanom 16. Naš problem je e, amandman o jedinstvenom sjedištu za sjedište. E, zapravo i zato smo se mi suzdržali. Zato što to znači to zapravo nema nikakve e, veze zapravo članstvo Ujedinjenog kraljevstva u Vijeću sigurnosti UN-a, ali eto, zato smo morali glasati protiv. Ali e, jedinstveno sjedište ima veze sa kulturnim razlikama. But what has this issue to do with this... Kakve te kako veze ima to pitanje s ovim izvještajem? Kakve veze ima jedinstveno sjedište sa kulturnom situacijom u Alzasu? A? Ah, so the European Parliament. the United Nations Security. Security Council. Ah, yeah. That I can understand. That would have been a key vote as well on Strasbourg. Is that gone through? I thought it's a single seat of European Parliament. I thought what has Mr. Tenok against a single seat of European Znamo da gospodin Tanok ima nešto protiv jedinstvenog, zapravo čini se kao da gospodin Tanok ima nešto protiv jedinstvenog sjedišta Europskog parlamenta. Žao mi je, rezultat je ovakav. Riječ je bilo o dva pitanja koja su bila predmet nesporazuma. Jedan je bilo jedinstveno sjedište, a drugo kompromis broj 16. Hoćemo li imati još jedan pokušaj sljedeći tjedan ili završavamo ovu priču? Završavamo. Sada dolazimo do proturaketnog štita. Izvjestitelju, imate li nešto za reći? Gdje je? Aha. Tu Kiitos herra puhemies. Tahdon vain lyhyesti kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä tämän raportin. Samo želim e, zahvaliti nakratko kolegama koji su mi pomogli da sastavim ovo izvješće. U ovom slučaju je mirenje bilo malo teže. Tijekom izrade izvješća došlo je do dodatnog niza pregovora i došli smo do takvog rezultata u kojem je izvješće malo suženo, poljoprimjena je suženo. Htio sam e, sastaviti tekst koji bi olakšao koordiniranje, no jako brzo smo vidjeli da rokovi nisu dovoljni. U suprotnom bismo imali e, rokove, rok koji bi išao mimo našeg e, mandata. Dakle, ovaj tekst koji sada imate sastavljen na temelju iznesnih kompromisa, što nam je mogućilo da dođemo pod odboru do određenih rezultata, tako da vas molim da usvojite to izvješće. Hvala. Onda ćemo početi sa glasanje. Amandman 5. Tko je za? Protiv suzdržan usvojeno. Kompromis 6 koje je za, protiv, suzdržano, usvojeno. Stavak 3, originalni tekst koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 7. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 8. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno stavak 6, originalni tekst koji je za protiv suzdržan odbijeno. 51, 52, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 50, ne, 53 odpada. Kompromis 9, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 57, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 60 koji je za protiv suzdržan usvojeno. Amandman 64 koji je za protiv suzdržan usvojeno. 68, 69, 70. Šarena kombinacija koja je po duhu tome dospjela u kombinaciju tko je za Duh Sveti nam je to izdiktirao. Ali samo gospodin Lizek ima kontakt sa Svetim Duhom. To je usvojeno. Kompromis 10 koji je za protiv suzdržan usvojeno. Amandman 78 tko je za protiv suzdržan usvojeno. Prelazimo na stavak 16 koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 83 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 86 87 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 89 i 90 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 94 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 11 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 12 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 1 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 4 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 1 tko je za? 2 tko je za? Oba su usvojena. Elektroničko glasanje o izvješću u cjelini tko je za? Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Izvješće sa, 20, sa 38 glasova za i 7 protiv, 3 suzdržana. Izvješće je usvojeno. Time smo završili sa glasanjem za danas. Izvolite gospodine Šulc, imate riječ. Gospodine predsjedniče, moram eh, reći da će moj klub zastupnika uložiti eh, izvješće, manjinsko izvješće gospođa Šmit također, u svakom slučaju ipak čestitke izvjestitelju. I prelazimo na točku dnevnog reda broj 18, to je izvješće o Turskoj. Izvajno. Gospođa Rija Omen Rojten, imate riječ. Yep. Uh, Gospodine predsjedniče, no vidim da svi hodaju okolo. Uh, poštovani predsjedniče, dragi kolege, 9.12. smo imali prvo izvješće o uh, nacrtu rezolucije o Turskoj u ovom odporu. odboru. I malo je reći da je bilo nekih razvoja u međuvremenu kao izvjestiteljica za Tursku nikada vam nije dosadno. I mislim da govorim u ime svih kad kažem da smo zabrinuti sa nedavnim događajima, zbog nedavnih događaja u Turskoj. I iz tog razloga smo odlučili posvetiti e, malo više vremena finalizaciji te rezolucije kako bismo mogli pomno analizirati sve ove događaje. Borba protiv korupcije na svim razinama je važan element vladavine prave, vladavine prava. I mi očekujemo da istrage koje su započete 17. prosinca da će se nastaviti nesmetano. No, nedavni događaj pokazuju da imamo razloga biti zabrinuti zbog nepristranosti istrage te odvajanja ovlasti. Što se tiče propisa mm, kojima se regulira Vrhovno vijeće sudaca i tužatelja, mi neprestano spominjemo da bivša uloga ministra pravosuđa u ovom vijeću je razlog za zabrinutost. I bilo koji korak da se poveća ta uloga bi povećala i našu zabrinutost. I zato od turske vlade tražimo da se suzdrže od ometanja istrage i da osiguraju da istraga bude u skladu s načelima neovisnosti pravosuđa, e, odvajanja ovlasti, te u skladu s relevantnim člancima Ustava toplo preporučam turskim vlastima da uzmu u obzir savjete Venecijanske komisije Nacrt rezolucije izražava zabrinutost u području slobode medija i slobode izražavanja u Turskoj. Nedavni događaj poput prošlo tjednog usvajanja zakona o internetu, zatim otpuštanje političkih novinara te um, djelovanja protiv stranih novinara samo dodatno mm, podupiru naše tvrdnje. Mi kao Europski parlament neprestavno tražimo od Turske da reformiraju zakon 5651 iz 2007. Riječ je upravo o zakonu o internetu. Taj zakon ograničava slobodu izražavanja, ograničava prava građana na pristup informacijama i dopušta zabranjivanje određenih web stranica. Europski sud e, za ljudska prava smatra da taj zakon krši Europsku konvenciju iz 2010. No, amandmani koji su usvojeni prošli tjedan na taj zakon ne, e, ne uklanjaju naše zabrinutosti. Upravo suprotno, samo su dodatno pogoršali stvari, a to sam vidjela i u procjeni Europske komisije jučer. Prošli tjedan smo imali prvi konstruktivni sastanak sa svim izvjestiteljima u Sjeni. Taj se sastanak održao u Strasburu i sigurna sam da ćemo pronaći konsenzus i jasno izraziti naše zabrinutosti. Moje osobno mišljenje je zapravo želim zahvaliti bivšem eh, ministru pravde te pravosuđa te mm, ministrici za eh, socijalne politike na njihovim naporima u reformi Turske. Tražili su eh, suradnju s europskim partnerima osim toga, susrela sam se i s novim e, europskim ministrom. Pozdravljam i njegove napore da se u raspravama i u približavanju, u nastojanju da se približe Europska unija i Turska u ovim vremenima. I željela bih završiti jednim pozitivnim e, komentarom. Drago mi je da su danas ponovno započeti pregovori o Cipru i nadam se da će ti pregovori dovesti do trajnog rješenja sukoba. I htjela bih pozvati sve kolege da ne koristimo rezoluciju o Turskoj kao platformu za e, još dodatno kompliciranje tih pregovora. Stoga vas tražim e, da podržite ovo kako smo usvojili prošli tjedan, kako bismo radili na ponovnom ujedinjenju Cipra, i pronašli odgovarajuće rješenje za obje zajednice, što će naravno biti u skladu sa relevantnim odredbama Vijeća sigurnosti UN-a. I hvala vam na pozornosti. Este informe corresponde a Ovaj izvještaj dolazi u trenutku u kojem se događa niz prosvjeda, niz kontroverznih situacija, konflikata, skandala u javnom životu Turske. I stav našeg kluba zastupnika je da moramo jačati naša osnovna, osnovne postulate, a to je obrana naših ciljeva i naših zahtjeva. I tu se odnosimo na, i tu govorim o odnosima između Europske unije i Turske. Druga stvar, tražimo objektivan karakter i kritičke procjene određenih aspekta javnog života u Turskoj. Treća stvar, Smatramo da bismo se ove godine trebali koncentrirati što je više moguće na posljedice. Time želim reći da moramo misliti e, kakve poruke želimo poslati i Turskoj i zemljama članicama Europske unije s obzirom na ovo što se događa u Turskoj. Ne smijemo napustiti našu podršku općem trendu, a to je e, podrška u provedbi ustavnih e, reformi, neovisnost pravosuđa, sloboda izražavanja i sloboda medija, te općenito podrška demokratskom pluralizmu u zemlji. Dajemo pozitivnu ocjenu ovom nacrtu izvješća te kompromisima koje smo dogovorili i siguran sam da ćemo uspjeti ostvariti većinu kada budemo glasali o ovom izvještaju na plenarnoj sjednici. Ja, vielen Dank, Herr Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti izvjestitelju na profesionalno obavljenom poslu. Sastanak koji smo imali prošli tjedan u Strasburu bio je vrlo produktivan. Cijeli niz pitanja smo tamo uspjeli obraditi koji su svi klubovi zastupnika predložili. Neću duljiti o tim stvarima o kojima smo se složili, nego ću reći par riječi o nekim E, temama koje bi po mom mišljenju ovo izvješće učinile pregnantnijim. Po mom mišljenju najvažniji događaj kad je riječ o procjeni e, situacije i ispunjavanju kopenhaškog kriterija od strane Turske bili su protesti koji su se E, zapalili e, nakon događaja u parku e, Gize. Dakle, također i sudbina slobodnih zanimanja, na primjer medicinskih profesija i pravnih savjetnika, sve su to događaji koji nisu bili u redu i zato smo mišljenja da se to u izvješću treba spomenuti na drugom mjestu nego što je to trenutno u kompromisima. Druga stvar o kojoj bi još jednom trebalo razgovarati i zato podržavam da bi trebalo i prijedlog da se odloži glasanje je da e, mi moramo biti realni i priznati da e, postoji spor između dva dijela E, turske politike, dakle između konzervativnog e, tabora i, iz drugog, i na drugoj strani pokreta Kismet. E, mislim da bi bilo ispravno kada bismo u tekst uključili jedan poziv da se poveća transparentnost, već znamo od predstavnika tog pokreta, a to je pokret koji je povezan sa Fitula Gülenom, E, dakle od predstavnika tog e, pokreta znamo da bi taj poziv njima bio dobro došao e, dakle oni bi bili spremni objasniti svoj pokret, njihove ciljeve to je problem s kojim se ovaj odbor već jednom bavio želim podsjetiti kad je bilo riječ o uhićenju E, Novina Rahmeda Šika po prvi put je e, bačeno svjetlo na način e, kako pokret Kismet u turskim institucijama vrši sve aktivnosti oni su spremni zapravo davati informacije našem odboru to je bio vrlo pozitivan sastanak i zato ako su oni sami spremni dati veću jasnoću, e, veću transparentnost, onda ne razumijem zašto ovaj parlament ne bi u, svoje izvješće uvrstio taj poziv. E, meni bi bilo drago kada bismo to e, skupa uspjeli uvrstiti ovo izvješće. Dalje, još jedna važna tema za nas je pluralizam demokracije je više od samo izbora. Većina ne daje pravo e, da se e, ukidaju prava manjina, da, se, da ih se ignorira. E, dakle, sustav podjele vlasti na izvršnu, pravosudnu i zakonodavnu, to je vrlo važno zakon o cenzuri interneta koji je upravo usvojen neposredno nakon posjeta predsjednika vlade Erdogana u Briselu i Berlinu je u eklatantnoj suprotnosti sa zahtjevima za slobodom e, mišljenja i slobodom e, izlažavanja mišljenja i zato bi po mom mišljenju i to trebalo uključiti u izvješće i po mom mišljenju nam treba za to još malo vremena. Po mom mišljenju nije u redu da predsjednik vlade dođe u Brisel i u Berlin i e, izjavi da je sve u redu, a potom se vrati e, u Tursku i onda tamo parlament usvoji takav zakon. Mislim da to nije u redu. Hvala lijepa e, netko je u Tursko čak objasnio da e, izjavio da zakon o internetu počiva na europskim uzorima. Da, upravo tako dragi Elmar. E, dakle tako je, taj zakon je tako formuliran da na kraju e, se uvodi zapravo cenzura. Dakle Kao sljedeći riječ ima gospodin Van Orten. Hvala vam. Prvo što želim reći je da sa svim izaslanstvima u parlamentu i svim klubovima zastupnika u parlamentu postoje različiti stavovi o Turskoj i svaki zastupnik e, ocjenjuje važnim druge neke aspekte i ja to ocjenim Osobno žalim što se ne koncentriramo na problem Cipra i to ne na pravilan način. Povijest nam, zapravo povijest se neprestano iskrivljuje i način na koji se ona predstavlja u ovim izvješćima. Znamo i razloge zašto je to tako, no smatram da bi to trebalo promijeniti. Postoje druga kontroverzna područja i znam da kolege imaju različite stavove o njima. Ako se sjetimo događaja za vrijeme Prvog svjetskog rata, tu je došlo do ogromnih gubitaka ljudskih života i do strašnih događaja i bilo bi doista tužno da to e, ne okarakteriziramo kao genocid, što naravno ima svoje pravno e, značenje i kad govorimo o propisima UN-a, a i govorimo o namjernom, namjernoj eksterminaciji određenih e, naroda. U svakom slučaju korištenje e, tog pojma je uvredljivo turskim kolegama. Stoga žalim e, što u ovom izvještaju nalazim, nailazim na takav jezik. Pozdravljam neke napore u pronalasku za pronalazak kompromisa i mislim da sve u svemu ni, ovo nije loš izvještaj, no postoje nekoliko područja koja bi se mogla e, unaprijediti. Ευχαριστώ je izvjestiteljica predstavila dobar izvještaj, baš kao i e, ranije u prošlosti. I općenito govoreći, mislim da su napori na stvaranju kompromisnih amandmana bili dobri. Neću se e, zaustavljati e, na detaljima, slažem se s ovime što je rekao gospodin Lamstorf. Mislim da je ključno imati neovisno sudstvo i neovisno pravosuđe ako želimo vidjeti Tursku sa odgovarajućom i funkcionirajućom vladavinom pravo, prava. E, nedavni događaj u Turskoj bi nas trebali e, zabrinuti i mislim da si moramo postaviti pitanje što vlada radi budući da ograničava slobodu mišljenja. Put Turske prema zapadnoj demokraciji je još uvijek vrlo dugačak i Turska još uvijek nije ispunila europske standarde. Kad govorimo o kompromisnim amandmanima, otvaranju novih poglavlja u pregovorima, dopustite mi da kažem da budući da Turska ne priznaje jednu od zemalja članica Europske unije, nema zapravo uopće smisla razgovarati o tome. Turska mora priznati da je Cipar jedan od 28 zemalja članica Europske unije. Što se tiče poglavlja o energetici, Turska još uvijek nije potpisala UNCLOS, konvenciju un o pravu mora i ne poštuje suverena prava država da istražuju prirodne resurse u svojim morima. Mislim da ovo nije pravi trenutak za otvaranje poglavlja o energetici. Bojim se da unutarnji problemi koji se sada javljaju u Turskoj, da se moraju riješiti. Nadam se samo da se to neće prelijeti na države u susjedstvu i da neće biti e, aktivnosti protiv susjednih zemalja i zemalja članica EU-a. Što se tiče kompromisa 12, ja sam podnio amandman broj 200 o pitanju slobode e, vjeroispovijesti. I tu sam e, htio reći da se Aja Sofija pretvorila u muzej, a to je zapravo e, kulturna znamenitost. Pardon, pretvorila se u džamiju. Hvala vam. Najprije želim reći da ovogodišnje rasprave o izvješću o napretku Turske da se podudaraju sa činjenicom da su danas započeli novi pregovori za rješavanje ciparskog problema u Nikoziji. Moj klub zastupnika, to jest moja stranka AKEL, koja je glavna oporbena stranka u Cipru, podržava napore da se riješi napokon ciparsko pitanje i jako je važno da glavna oporbena stranka podržava mirovne pregovore bez obzira na određene zadrške koje imamo prema zajedničkom priopćenju. Stoga pozivamo sve koji mogu dati doprinos, koji mogu pomoći u pronalasku rješenja da to i učine. Jako je važno da izvjestiteljica traži da se područje oko Famaguste, koje je ograđeno, vrati Republici Cipar. Famaguste trenutačno u rukama turske vojske. Ako se Famagusta vrati svojim stanovnicima, što traži i izvjestiteljica i što zapravo traži i cijeli Europski parlament već godinama, mislim da bi to bio značajan korak prema naprijed, prema pronalasku rješenja i svatko tko, kome je to u interesu bi se trebao zalagati za ovo. U izvještaju ima pozitivnih i negativnih aspekata, no mm, kasnije ću se na to koncentrirati kako bih vam objasnio naš stav. Nažalost, kompromisni amandmani se ne odnose na na turske naseljenike i mislim da bi izvjestiteljica trebala njih uključiti u izvještaj. U, što se tiče poglavlja 23 i 24, Europska unija bi voljela otvoriti ta poglavlja, no to nije moguće ako Turska ne bude ispunila određene uvjete koji su povezani s tim poglavljima. Htio bih vam još jednom zahvaliti i budući da su danas započeli mirovni pregovori u Nikozi, doista se nadam da će i ovaj izvještaj biti jedan od doprinosa pronalasku rješenja za tiparski problem. Благодаря, господин председател. На първо място бих желала да поздравя докладчика госпожа Omen Ройтен Kao prvo bih htjela zahvaliti izvjestiteljici gospođi Reuten. Ona je vrlo točno opisala probleme. Mi imamo izvjesna očekivanja prema Turskoj ja sam zadovoljna i slažem se sa ovim izvješćem i e, opisom situacije u Turskoj koja se nalazi u ovom izvješću. Međutim, izvjesne stvari e, me brinu i tu se slažem sa izvjestiteljicom. U, izvještaju se govori o nerišenim pitanjima na Balkanu u odnosima između Turske i Bugarske, na primjer. E, to ponavljamo nekoliko puta na, u različitim rezolucijama Europskog parlamenta, ali nema nikakvih reakcija od e, turske strane, od strane turske vlade. Oni kažu da žele riješiti probleme, ali ništa se ne događa. Mi imamo dojam da turski političari e, žele nove granice na Balkanu, postoje različite izjave o izvjesnim e, stvarima gdje se pokušavaju ponovo e, realizirati neke situacije koje su postale u vrijeme turskog e, carstva E, neke stvari se dovode u pitanje, na primjer neovisnost nekih država na Balkanu. Takve izjave u suprotnosti su sa politikom proširivanja Europske unije. E, I još nešto, postoje drugi, druga stajališta E, turske države na primjer e, u sferi gospodarstva kad je riječ o nekim licencijama, licencama koje e, bi trebale omogućiti nekim kamionima da prolaze kroz Tursku što za sada nije moguće. Mislim da bi trebalo podržati ove kompromise, ali mislim da bismo trebali biti oprezni. Ja sam uložila neke amandmane i molim da ih uzmete u obzir jer mislim da su važni u ovom kontekstu. Hvala lijepa. Hvala vam što ćete me slušati. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljici na to što je jasno rekla da je potrebno pronaći rješenje ciparskog pitanja na temelju rezolucije Vijeća sigurnosti e, UN-a, pravne stečevine Europske unije. I to je jedini način e, na koji će rješenje biti moguće. Jer ako rješenje ne bude pošteno, neće biti ni moguće provesti. Amandman 259 ima jednu grešku. E, taj sam amandman podnijela zajedno s jednim drugim kolegom. To je samo jedna manja greška, ali molim vas, to je tipfeller, ali dakle, molim vas da izmijenite tu grešku. Forces from Cyprus and to transfer the city of to its lawful inhabitants. It remains the, the phrase the of area which doesn't make any sense. Dakle, to ograđeno područje, to nema nikakvog smisla, tako da molim vas da to ispravite. Drago mi je da se u izvješću spominje i obveza da Turska mora vratiti Famagustu svojim stanovnicima i da se to e, smatra kao dakle najmanjom mogućom mjerom, to jest obaveznom mjerom koju je potrebno provesti. Mislim da je podrška Europskog parlamenta jako važna u pronalasku odgovarajućeg rješenja i budući da stoji dakle da rješenje mora biti u skladu s, načelima propisa Europske unije i da mora poštovati aki Europske unije. I sami znate da su danas počeli pregovori u Nikoziji, ali Turska je zajedničko priopćenje protumačila na posve drugačiji način i moja je obveza da branim načela i vrijednosti Europske unije. I zbog toga vas podsjećam na vašu obavezu prema jednoj zemlji članici Europske unije. Riječ je o zemlji koja je slaba i koja je ranjiva. Izvjestiteljica e, ne spominje turske naseljenike i još bih htjela se osvrnuti na poglavlje 15. To poglavlje ne možemo otvoriti dokle god turska mornarica patrolira u našim vodama. Hvala vam što ste, što ste me poslušali. Uh, Hvala vam. Moram priznati da sam, da donedavno zapravo nisam vjerovao u tursko članstvo u Europskoj uniji. I u proteklih nekoliko mjeseci nisam zapravo dobio uvjerenje da promijeni mišljenje. Sjećate se da nas je prošli tjedan na, ili prije nekoliko tjedana posjetio premijer i ja sam posjetio tu uh, konferenciju i zapravo nisam uopće bio impresioniran njegovim odgovorima. Čini se da dolazi do pogoršanja u svim mogućim područjima i to je doista razlog za zabrinutost. A već smo zapravo izrazili negodovanje o nekim aspektima Turskog ustava, a to je pitanje koje još uvijek nije riješeno. Eh, htio bih čestitati izvjestiteljici na njezinom profesionalnom radu s ovim, na ovom izvješću, I zanima me može li komentirati, zato što ne pretpostavljam da ne zna baš odgovore na sve. Imam tri pitanja. imate li stvarne dokaze da postoji stav u turskoj vladi da doista žele postati članica Europske unije ja pretpostavljam da zapravo nema takvih dokaza. Drugo pitanje je, imate li neke stvarne dokaze s obzirom na nedavni posjet premijera Erdogana, dakle, o poboljšanju situacije od proteklih nekoliko e, mjeseci. Čini se da je turska vlada zapravo izgubila iz vida demokratsku ideju u jako puno aspekata osim vladavine prava i sloboda na, e, izražavanja mišljenja i na okupljanja. I treća stvar, postoje li ikakvi dokazi u turskoj vladi o e, e, volji da se riješi pitanje Cipra? Nisam baš siguran, a mislim da je to temeljno za, za nas. Tako da, eto, Trenutačno nisam baš uvjeren u tursko članstvo u Europskoj uniji, ali volio bih čuti komentare na ovu situaciju. No s obzirom na sve što se događa u posljednje vrijeme, nisam baš siguran da je Turska spremna za ulazak u Europsku uniju, a nisam ni siguran da to sad trenutačno žele. Stav premijera i njegove stranke e, nije baš pozitivan. I zato sam se neugodno iznenadio kad sam nedavno otkrio da stranka AKP je članica istog kluba kao i ja i moja stranka. I zapravo nisam siguran da želim da me se stavlja u isti koš sa tom strankom, osim ako će me izvjestiteljica možda razuvjeriti, ako je možda doista došlo do poboljšanja koje ja nisam eto vidio. Najljepša hvala morat ćemo vidjeti kome je ovo izvor zabrinutosti. Gospodin Tanak, izvolite. Najviše hvala i ja čestitam izvjestiteljici u ime svog kluba zastupnika. Bavila se jako teškom temom u ovom političkom i gospodarskom okružju. Turska prolazi kroz velike izazove, problemi su prvenstveno o e, nadolazećim tržištima, pritisak je na gospodarstvo, e, pritisak dolazi i e, sa izbjeglicama iz Sirije i tako dalje. sad još ima i međunarodni problem sa otkrivenim navodnim uplitanjem vlade u istragu E, u koje vodi policija od strane viskopozicioniranih e, e, djelatnika u stranci AKP. Dakle, to, je, to može isto tako biti kampanja ili vendeta od Gulene sa druge islamističke stranke. Postoji također i problem na Mediteranu sa E, problemima u odnosima sa Izraelom koji su bili probitno dobri. E, tu su tvrdolinjaši, islamisti koji podržavaju sada u Siriji, potim, potom nerješeno ciparsko pitanje, nepriznavanjem Republike Cipra i neprovođenjem e, protokola i naravno isto tako svi pregovori sa ujednim nacijama u iznalaženju mirnog rješenja između Grčke i e, Turske e, zajednice u, na Cipru. I Tur, Turska isto tako e, vrlo aktivno radila na sprečavanju Cipra, na istraživanju e, naftnih buština. No, govorim osobno, ne u ime svog kluba zastupnika, to mora biti jasno. Ja sam uložio amandman 158. u kojem pozdravljam opušteniju i stav turske vlasti E, glede e, komemoracije, prigodom komemoracije e, armenijskog genocida, ja to mogu reći, 23 države članice Europske unije su to priznale kao genocidi i tu je bilo jasno ciljana kršćanska manjina, armenci, ovo je sve naravno osobno moje mišljenje i molim kolege da se imenično izjasne o tom e, amandmanu. Dakle, mislim da bi to bio način da se prizna da turska vlada ne djeluje aktivno u progonjenju svih onih koji javno kažu da treba biti više toga napravljeno, da se prizna da je bilo tijekom Prvog svjetskog e, rata e, u Osmanskom carstvu masakra. Što se tiče Sirijaca u istočnoj Turskoj, koji i obučava, e, obučavanjem e, pravoslavnog sveštenstva e, i to je nešto treba spomenuti, no pitanje armenijskog genocida je naj, ono, najviše goruća tema. Dakle, najljepša hvala na podršci. Hvala gospodine Tano, gospođa Đanaku, molim vas. Hvala predsjedniče. Kao i obično gospođa Omen Reuten je napravila izvješće koje u skladu s načelima i vrijednostima Europske unije znam da se želi suzdržati od ponavljanja i ponovno ponavljanja stvari. A što se tiče Turske, tu je naprav... došlo do velik... treba doći do velikog napretka ako hoće ući u EU. Dakle, treba ratificirati E, povelju o moru, zatim priznavanje Republike Cipra i prekid vojne okupacije, zatim pitanje gospodarskog e, ekskluzivnog prostora i e, pitanje otočja u Egejskom moru. Dakle, sve to su stvari koje moraju biti riješene koliko žele imati dobre susjedske odnose. I Turska želi postati članica Europske unije, ali onako, pod onakim uvjetima kak sada vladaju, ne želi promijeniti status koji, mislim da bi svi to trebali razumjeti. I mislim da ne bismo trebali čak ni spominjati eventualno otvaranje novih poglavlja ukoliko Turska ne prizna sve do jedne države članice Europske unije. I bojim se da ukoliko do toga ne dođe, nećemo moći nastaviti s programom napretka Turske prema članstvu Europske unije. Gospođo Ojman Rojte, nadam se da će naši amandmani biti usvojeni. To su pitanja jako e, delikatna. Hvala. Gospođo Sofokleo, izvolite. Želim pozdraviti uloženi napor strane izvjestiteljice i reći da sam zadovoljan njenim stavom. Došlo je do novog razvoja stanja u Turskoj i ovo izvješće trebalo bi i dalje ostati otvorno. Što se tiče samog sadržaja, čini mi se da izvjestiteljica ne obrađuje određena pitanja, neriješena pitanja, dovoljno detaljno. Ovdje se pozivam na rezoluciju eh, Vijeća sigurnosti jednih naroda. Dopustite da objasnim o čemu govorim. Dakle, ona ne osuđuje eh, invaziju, okupiranje jedne države koja je punopravna članica Europske unije ne postoji tu nigdje e, eksplicitna osuda toga da e, Turska i dalje e, naseljuje Cipar protupravno te isto tako ne preznaje, dakle samim tim ne priznaje članicu Europske unije i samim tim ni samu Europsku uniju i predstavlja time prijetnju Europskoj uniji i dalje se krši sloboda e, javnog izražavanja i tiska, djeluje protiv intelektualaca, novinara i tako dalje, tako dalje. E, brani, dakle, progoni kršćane, e, istovremeno tu je veliko pitanje, kursko pitanje, Dakle, u tom izvješću to sve treba postojati, to ne smije biti samo opisivanje stanja ili deklaracija. Ako, ako budemo tapkali po, leđa, po leđima Turskoj, mi ugrožavamo biti njihovo buduće članstvo u Europskoj uniji i budućnost e, svih Turaka. I zadnji argument koji želim iznijeti jest da moramo biti savršeno jasni i reći da ne možemo otvarati poglavlje 23. i 24. Najviše hvala, gospodin Filori iz Opće uprave za proširenje. Izvolite. Dobro jutro. Prva rasprava o izvješću vođena je u prosincu i tada sam imao zadovoljstvo predsjedavati e, predsjedništvo komisije, u izradi ovog nacrta mišljenja kao što ste čuli, naravno došlo je do zabrinjavajućeg razvoja stvari do kojeg je došlo u prosincu, kao što je već rečeno, odgovor turske vlade na e, istrage o navodnoj korupciji od 17. prosinca uveliko je utjecala na funkcioniranje pravosuđa i policije i od samog početka povjerenik Fule je e, izrazio veliku zabrinutost glede tih događaja. E, što je rekao ministru vanjskih poslova da u Toglu i ministru Čaušoglu za europske poslove, dakle zahtijevao poštivanje e, vladavine prava, e, razdvajanje, odvajanje vlasti, načela demokracije u važnim pregovorima o pristupanju. Povjerenik File je također istakao da Turska mora riješiti sve navode o korupciji na transparentan i e, nepristran način, što znači da se mora suzdržavati od bilo kakvog djelovanja koje bi moglo podrivati učinkovitost istraga u tijeku. Povjerenik je također veliku pozornost pridao u ovom kontekstu izradi zakona o pravosuđu, za koji ste čuli da sadrži odredbe koje bi moglo promijeniti status Viskog vijeća sudaca i tužitelja. Povjerenik je rekao da bilo koji prijedlog e, ili bilo koji ustavni amandman mora biti raspravljan u e, zajedno sa Europskom unijom i Venecijanskom e, komisijom. I u tom kontekstu smo podržali osobito izvješće o odabiru visok, vijeća sudaca i tužitelja koje mora biti napravljeno u skladu s kriterijima koje je postavila Venecijanska komisija. Još jedan izvor, nedavni izvor za zabrinutosti je novi zakon o internetu koji je Turski parlament usvojio prošlog tjedna. Tu se uvodi određen broj odredbi koje dodatno ograničavaju slobodu izražavanja i slobodu o e, protoku informacija. Svi ovi događaji ističu važno značaj e, djelovanja Europske unije. Turska je država kandidat, strateški partner Europske unije i Europska unija ostaje važan e, važna za političke i gospodarske reforme, kao što je to rečeno u zaključcima vijeća eh, iz prosinca i eh, puni eh, potencijali Turske najbolji su uz transparentan postupak rad na pridruživanju. Što se tiče nedavnih stvari, dopustite da vam da podsjetim da je rad na poglavljima 23. i 24. sada važniji nego ikada i inzistiramo na tome da bi davanje, određivanje mjerila dalo Turskoj e, jasne smjernice i bilo bi šteta da e, Turska ne napravi taj napredak i ne napravi te nužne reforme. Koliko sam shvatio, izvjestiteljica smatra da bi trebalo doći do E, razgovora i da se ciparsko pitanje rješava. Naravno, mi kao komisija pozdravljamo odluku, današnju odluku o potpisivanju zajedničke izjave. Najviše hvala. Hvala. Gospođa Rojten, izvolite. Mm, ja ću to, ja ću govoriti na nizozemskom. Kao prvo, želim govoriti na ovaj novo zadnje što je rečeno, dakle zakon o izborni zakon, e, odnosno zakon o odabiru viskog vijeća e, sudaca i tuštelja je povučen, pregovara se između vlasti i oporbe, nastoje doći do dogovora o novom prijedlogu zakona, mislim da je to dobra stvar. To je ishod uloženih napora osobito od strane Europljana. Drugo, imamo tu deklaraciju o Cipru. Ja je podržavam. Mislim da se tu radi o dobrom tekstu. Vodit će se pregovori koji bi mogli omogućiti da se dođe brzo do zaključaka. Dakle, kolega koji je iznio određen broj kritika čitao je, pročitao je izvješće, možda vam se ovo izvješće ne sviđa u potpunosti, ali svi oni problemi koje ste iznijeli, ja o njima, ja ih obrađujem. Progon Kurda, na primjer, prošle godine u Rujnu, pokrenut je proces ciljem poboljšavanja statusa kurdske zajednice u Turskoj. Znam trenutno postoji e, prijedlozi zakona kojima je cilj da se riješe određeni problemi. Gospođo Đanaku, izvolite. Da, da, što se vaših e, primjedbi tiče. Da, na nekim stvarima je došlo do pogoršanja situacije, kao što je to sloboda tiska, e, neovisnost medija i tako dalje. Točno je. I o tome se govori. O tome se govori u izvješću. Neki kolege su rekli da ne bi trebalo otvarati nova poglavlja, ali ja mislim da je dobra ideja otvoriti poglavlja 23-24 o pravosuđu s ciljem da se tako Turskoj da jasan signal i odrede određena mjerila kako bi oni mogli djelovati glede svih ovih naših kritika. Sada prelazim na kritiku gospodina Tanoka, pa živo sam slušala što su rekli on, gospodin Atkins i još neki kolege. Dakle, eto, tu su troje kolega iz istog kluba zastupnika. Dakle, ja sam pregovarala s Jeffrijem i to sam radila u ime sviju, pa i vas. Tako da primam na znanje. Ovo što ste rekli u amandmanima koje ste dali. Ali, Mislim da je Sir Richard Atkins rekao točnu stvar, koji je rekao da nije jako zadovoljan sa strankom AKP, iako su oni članovi kluba zastupnika, odnosno političke obitelji u kojoj sam ja. Pa čujte, ja ne mogu reagirati u vaše ime, ali ono što uviđam jest da je Turska i dalje država koja želi postati članicom Europske unije, oni su e, oni imaju status promatrača u klubu zastupnika EPP-a, doduše bili su pa su otišli. Sada su e, oni u stranci čija e, bi većina žela napustiti Europski parlament, tako da je to više vaš problem nego moj. No, mislim da je to zanimljiva stvar, što što ste rekli. Gospodine Tanok, ne mogu reći da podržavam vaš amandman 158. No, ako govorite o armenijskom pitanju, uvijek smo u Europskom parlamentu bili e, pažljivi po tom pitanju, barem od kako sam ja izvjestiteljica. I ta pažnja nas je dovela do toga da e, sada konačno raspravljamo o mnogim stvarima o kojima nismo ranije mogli raspravljati, tako da ne možete reći da se ništa nije desilo, da se ništa nije promijenilo. Mislim da su stavovi promijenjeni o brojnim stvarima i dopustite da i Aleksandru odgovorim u stavku devetom spominje se Pargezi ja to radim kad god mogu jer sloboda demonstriranja je jako važna, naravno. I mislim da je to poruka koju trebamo posla, odaslati. Mi u Europskoj uniji imamo određene temeljne vrijednosti koje su sastavni dio kopenhagenških kriterija i kada želite postati kandidat onda trebate poštovati te vrijednosti Dakle, to sam rekla, možda sam to rekla koristeći druge riječi, a ne one koje biste vi htjeli upotrijebiti, Aleksandar. Ali po svemu sudeći se slažemo sa sadržajem, ako već ne sa samom formulacijom. Gospodin Tanok, mi ipak nećemo moći podržati amandman 158. Sada prelazimo na vjerske zajednice. Uvidjela sam, odnosno vidjela sam da je u zadnjih šest mjeseci s jedne strane stvari su napredovale još glede Kurda, ali druge vjerske zajednice su također doble, dobile nove mogućnosti, neka vrata su im otvorena, tako da su stvari, situacija se poboljšala. Ustupke su rađene za Harkije i druge. No ono što mene zabrinjava jeste zajednica Alevi. Zajednica Alavita, jer ne radi se dovoljno toga da, da im se pomogne. Ja nastojim uzeti u obzir što je veći broj vaših zabrinutosti. No ja to radim u kontekstu jednog teksta koji možda drugačiji od onog kakav biste vi htjeli da bude, ali kad vidim vaš amandman 259. čini mi se da se slažemo glede samog sadržaja. Ja podupirem sve ono što daje svoj doprinos ujedinjenju Cipra. I biti, spomenula sam neke elemente, neke točke koje idu u tom smjeru. Možda ne onako kako biste bi vi to htjeli, ali kada ste izvjestitelji, kada želite da vaš tekst bude usvojen u parlamentu, onda ga morate formulirati na način da bude podržan. Prelazim sad na gospođu Ljupčevu. Mi smo razgovarale prije iz donošenja ovog mišljenja i molim vas da e, sada vas pozivam na uvodnu napomenu 16 kada gdje se gdje stoji ono što ste vi rekli. I sad ću reći istu stvar i gospodinu Hrđorđiju. E, da, uviđam da su poglavlja 23. 24. blokirani od strane Cipra. Da, upoznata sam s tim. Ali u vrijeme kada je pravosuđe pod pritiskom, kada je odvajanje vlasti pod pritiskom, Ja sam više navrata rekla da sam to spomenula. Dakle, ako u određenoj državi nemate odvajanje vlasti, nemate vladavinu prava, onda da, nije ni čudo što, nađe, što ćete naći e, korupciju i ne smije se miješati u rad, u funkcioniranje sudstva. Mora se, mora biti odvojena vlast. Moramo biti istovremeno i pošteni. Moramo Turskoj pružiti, staviti na raspolaganje određena mjerila i potaknuti ih da idu u pravom smjeru. I dati im poticaje da naprave prave promjene kada je riječ o pravosuđu. Mislim da bi bilo jako dobro da oni naprave te izmjene u skladu sa venecijanskim eh, tekstom Vijeća Europe. Možda, je, možda s formulacije koje sam ja potrebila drugačije nego one koje biste vi. No, u svakom slučaju, ono što sam napisala i u potpunosti u skladu s onim što, o čemu smo govorili. Sada prelazim na gospodina Salafranku. Da, gospodine Salafranka. Salamarkos. Mi smo zabrinuti za slobodu medija u toj zemlji i ja se slažem s vašim stavom. Vi ste to jasno rekli, jasno je to rečeno otvaranjem poglavlja 15. Ne možemo otvarati poglavlja ukoliko unkos nije ratificiran, no mislim da poglavlje 15. nije samo u interesu Cipra, već je i u interesu Europske unije i Turske. Mislim da je to u svačijem interesu da dođe do sporazuma. No, naravno, postoje preduvjeti, a preduvjet je unklos. Sad prelazim na Aju Sofiju. Da, shvatila sam da u Europskom e, parlamentu ima jedna peticija, to je građanska peticija, i s obzirom da smo u demokraciji ne možemo imati ništa protiv takve inicijative, no tu se radi o građanskoj inicijativi u kojoj se traži da Aja Sofija bude da dostupna za vjerske djelatnosti, aktivnosti. Ja u svojstvu izvjestiteljice e, ne mogu imati nikakav stav s tim u vezi. E, Aleksandar, najljepše hvala na komplimentu, htio bi malo više e, parka Gezi u izvješću, pa osvrni se na kompromis 9. Mislim da sam već dosta toga rekla s tim u vezi. Kada se radi o kontroli ravnoteži, mislim da je to u poglavlju četvrtom, e, možda bih u kompromisu treba to reći na, s obzirom da je zakon o internetu nedavno usvojen. Na početku sam to spomenula, nisi to čuo. E, inače, imam problema s amandmanima, jer naši kolege nis, naš kolega nije Gülen, već turske vlasti. Dakle, s kim ćemo mi tamo komunicirati? Dakle, nije to... To nije dobro. Nije se dobro sastajati sa svim tim skupinama u trećim zemljama, u Filadelfiji ili gdje god bili. Mi pregovaramo sa službenim vlastima u Turskoj. Ni manje, ni više. Gospodine Opjels, mislim da većina kritika koje ste iznijeli i objektivnih e, vaših mišljenja da se mogu složiti s njima. Mislim da tu možemo doći do kompromisnog rješenja. u svojstvu izvjestiteljice svakako ću napraviti što god mogu. No, dopustite da ponovim to još jednom. Ne koristim identične formulacije, ali ne mislim da je ovo baš jako produktivno da se počnemo e, prepirati oko formulacija. Sam sadržaj je važan, bit. I moramo uvidjeti da ne samo glede pregovora i s Ciprom, već e, i kritične situacije u kojoj je interno, na internom planu Turska, mislim da imajući sve to na umu da, moramo, da se moramo postarati napraviti sve što možemo da se ovo izvješće usvoji sa najvećom mogućom većinom. Turska je važan partner Europske unije. I dalje pregovaramo s Turskom. Turska je kandidat za članstvo i usprko svim lijepim ili manje lijepim državama koje se o njoj govore po državama članicama, nitko nije prekinuo te pregovore, niti je tražio da se ti pregovori prekinu. Dakle, u svojstvu izvjestiteljice i zastupnice Europskog parlamenta mislim da moramo djelovati u skladu s realnošću i to nastavim napraviti i zato preporučujem ovo izvješće svim kolegama. Najljepša hvala. Hvala lijepa. Sada ćemo prijeći na raspravu o izvješću preporuke vijeću o e, restrikcijama viza za ruske dužnosnike koji su u E, umješani u slučaj Sergej Magnitski. Gospođo Ojoland, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, upoznati ste sa ovim slučajem. Dakle, preporuke Europskog parlamenta vijeću tiču se te teme kojom se bavimo već dvije godine. Usvojili smo već 2012. u listopadu prve preporuke vijeću kojima smo predložili uvođenje restrikcija viza. Gospođo Ojuland, molim vas, dopustite da zapitam kolege, ako žele napustiti dvoranu, onda to treba učiniti u tišini, jer mi sada započinjemo ovu raspravu, pa vas molim za mir. Gospođo Ojuland, izvolite nastaviti. Čini se da ljudi bježe od ove teme u svakom slučaju kolege, mi na ovoj temi radimo već e, dosta dugo i unatoč našim naporima, unatoč tome što smo usvojili preporuke vijeću, unatoč tome što smo e, ponavljali te preporuke u različitim rezolucijama koje smo usvajali o Rusiji, vijeće još nije usvojilo e, naše preporuke, odnosno stavilo ovu temu na svoj dnevni red. E, gospođa Ashton nije stavila ovu temu na svoj dnevni red. E, mi još uvijek čekamo odluku zemalja članica, ne samo odluku, nego čak nije bilo niti rasprave o ovoj temi i zato mi predlažemo da Europski parlament ponovo e, razmotri ove preporuke. Predložili smo da parlament usvoji nove preporuke vijeću u kojima bismo ponovili zahtjeve koje smo već e, izrazili 2012. ali uz to također predlažemo da parlament usvoji popis osoba e, na koje bi se po našem mišljenju sankcije trebale odnositi. Taj popis je djelomično uzet sa popisa e, SAD-a koji važi u SAD-u. Dakle, Kongres SAD-a je usvojio e, e, taj popis e, u prosincu 2012. ali taj popis sada ima veći broj imena iz izvora koje smo primili nakon što je Kongres SAD usvojio taj popis. Dakle, to su sve osobe koje su bile e, umješane u ubojstvo Sergeja Magnitskog, u uskraćivanje medicinske pomoći e, Sergeju Magnitskom, u mučenje i u zataškavanje e, slučaja Magnitski također e, i u suđenje koje je održano nakon njegove smrti. Taj popis je naravno vrlo važan dio naših preporuka i čini ih konkretnim, a također će vijeću dati e, predođbu o tome, ideju e, na koga bi Europska unija trebala primijeniti sankcije koje traži Evropski parlament. Taj popis ne bi trebao biti zatvoren. Trebao bi za vijeće biti prijedlog, preliminarni popis i vijeće tu može e, dakle provjeriti da li ta imena trebaju biti na popisu ili ne. U svakom slučaju važno je da e, parlament nastavi podsjećati vijeće na stalište koje smo usvojili 2012. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Protasjević je tražio riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Želim naglasiti da klub zastupnika EPP-a je od samog početka za to da se zatraže objašnjenja i da se kazne krivci za smrt, dakle odgovorne osobe za smrt Sergeja Magnitskog. Mi vjerujemo da je inicijativa za usvajanje ovih preporuka još u ovom sazivu parlamenta dobra i utemeljena i mi ćemo podržati tu inicijativu. Također ćemo još razgovarati o detaljima što se tiče same, samog teksta, samih formulacija, ali želim reći da je ideja da se uvrsti taj popis imena vrlo dobra po mom mišljenju. Mislim da bismo trebali ukazati na imena osoba koje su bez svake sumnje umješani u ovaj slučaj. Hvala lijepa. Hvala gospodine Kirilov, imate riječ. U ime našeg izvjestitelja gospodina Ručeka želim reći da je ovo izvješće dobra, e, dobar, e, dobra osnova za raspravu. Mi smo vrlo zabrinuti zbog e, ovog e, slučaja, to je zabrinjavajući slučaj koji pokazuje na koji način e, se postupa s ljudima u Rusiji. Gospodin Ručik me zamolio da kažem da će on uložiti nekoliko amandmana i sudjelovat će u daljnjoj raspravi. Hvala lijepa gospodine Šulc, imate riječ. Gospodine predsjedavajući u ime mog kluba zastupnika želim reći da potpuno podržavamo izvješće. E, vrlo je žalosno što se ova tema toliko odugovlači što komisija još nije na to reagirala e, iako mi to očekujemo i to smo zahtijevali u Rusiji je ovaj slučaj e, na nevjerojatan način e, tretiran odgovorni nisu pozvani na odgovornost mislim da je to užasan i nevjerojatan slučaj Mislim da je korisno da se uključi i popis konkretnih osoba e, kako bi se znalo zašto ne želimo da se tim osobama dopusti e, da ulaze u Europsku uniju. Mislim da je važno i potrebno da konačno e, učinimo nešto i pošaljemo poruku ljudima koji su uključeni u takve e, slučajeve. Do mene dopiru daljnje vijesti o tome da e, se u Ukrajini na primjer također e, dolazi do miješanja nekih osoba iz Rusije u događaje, mislim da to ne možemo tolerirati. Hvala gospodine Tenok, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, e, čestitam izvjestiteljici gospođi Ojland. Mislim da je vrlo važno i koristim ovu priliku da čestitam na neumornom radu na slučaju Magnitski E, traženje pravde za Sergeja e, je vrlo važno. Dakle, naravno, moj klub zastupnika dijeli duboku zabrinutost zbog e, nekažnjavanja odgovornih u Rusiji dakle nekažnjavanje onih koji su odgovorni za ovaj slučaj e, zviždača jer njega se progoni i nakon njegove smrti e, što bi u većini zemalja bilo nemoguće i u svakom slučaju je neprihvatljivo. E, jedan ruski diplomat mi je to pokušao opravdati, odnosno objasniti zašto je to opravdano Mislim da je to e, strašno i za članove njegove obitelji. Mislim da je to jedan dobar primjer e, i da bismo trebali sankcionirati odgovorne. U svakom slučaju E, donji dom e, engleskog parlamenta i američki kongres su to učinili u svakom slučaju ovo nije obvezujuća rezolucija mi nismo e, pravno gledano nadležni ali mislim da je važno poslati ovu preporuku hvala lijepa gospodine Tenok a sada riječ ima gospodin Kelam Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih e, čestitati gospođi, kolegici Ojuland na njezinoj e, ustrajnosti. E, ima jedan e, izvadak teksta koji bih htio naglasiti. A comprehensive EU policy toward Russia supported by all member states. A clear political signal to Russia is long overdue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 E, samo e, konkretne mjere protiv konkretnog osoba mogu imati e, rezultate. Dakle, kao što je američki kongres usvojio popis osoba koji snose odgovornost za smrt gospodina Nickog, um, mislim, ne razumijem zašto gospođa Ešto nije uvrstila ovu temu na dnevni red. Hvala lijepa. Gospodin Landsbergis, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je slučaj ne samo e, Sergeja Magnitskog, nego i pitanje dosljednosti i vjerodostojnosti e, nas, Europskog parlamenta, naš odbor i nadam se cijeli Europski parlament mora insistirati na demokraciji i poštivanju ljudskih prava i mora čvrsto e, čvrsto eh, izraziti protivljenje nekažnjavanju odgovornih mislim da trebamo podržati ovu eh, inicijativu Kristin Ojuland koja je po mom mišljenju sasvim na mjestu i ispravna. A sada u ime eh, komisije E, molimo gospođu Šmit da nam objasni stalište komisije o ovim mišljenjima koja su zastupnici izrekli. Dakle, gospodine Šmit, izvolite. Gospođo Šmit, ja sam e, Dita Palmer. Mislim da bi naša prva reakcija trebala biti zapravo službe za vanjsko djelovanje jer to nije u kompetenciji naše opće uprave, zato bih htio dati riječ predstavniku službe za vanjsko djelovanje. U redu. Hvala gospodine predsjedavajući. E, htio bih najprije zahvaliti e, časnim zastupnicima što e, upozoravaju na slučaj Magnitski. Nažalost, to nije jedinstven slučaj. E, koji ukazuje na nefunkcioniranje e, pravosuđa u Rusiji. Htio bih reći da pratimo sve te pojedinačne slučajeve sa dužnim, e, dužnom pozornošću. Gledajući te slučajeve mi možemo naglasiti probleme u tom sustavu kao na primjer što je slučaj gospođe Kovikove u, e, koja je također u zatvoru. Također vrlo pažljivo podupiremo sve aktivnosti koje se tiču slučaj, ove, ovih slučajeva. E, dakle, podupiremo inicijative za demokraciju i ljudska prava i također pratimo sve te individualne slučajeve, suostajemo se sa članovima obitelji, sa odjetnicima gospodina Magnitskog, naravno e, kako bi se mm, ustanovilo što se može i treba učiniti. Naravno, o e, slučaju Magnitski sve je već rečeno, sve ste već rekli vi. E, to je jasan dokaz neuspjeha pravosudnog sustava, nemoći pravosudnog sustava u Rusiji, dakle neka neovisna tijela kao što su vijeće za ljudska prava zaključilo je da je to bio slučaj nedostatne medicinske e, pomoći i moguće da se radilo i o mučenju. E, uzeli smo na znanje, primili smo na znanje i izvješće Europskog vijeća koja je došlo do istog zaključka. Ali što je učinjeno i što se više može učiniti? Mislim da je to ključno pitanje koje je postavljeno. Kao prvo htio bih reći da je to jedinstvena situacija gdje e, predsjednik e, vijeća gospodin Herman van Rompuy je napisao e, pismo gospodinu Medvedevu u kojem je zatražio da se provede istraga, da ruske vlasti provedu istrage u slučaju Magnitski. Također je e, vijeće e, obratilo pozornost e, na dvije izjave koje su prošle godine date u vezi sa slučajem Magnitski i gospođa Ašton također. Dakle, to nije na dnevnom redu naših sastanaka, ali mi pratimo zbivanja i e, također se redovito konzultiramo sa sugovornicama na ruskoj strani. E, shvatljiva je frustracija e, koju ste izrazili, međutim mi komuniciramo sa ruskim vlastima u ovom slučaju E, dakle, što se tu više može učiniti? E, kao i u rezoluciji Europskog vijeća gdje je podvučena važnost e, mogućnost ukidanja viza i zamrzavanja sredstava na bankovnim računima mislimo da trebamo pažljivo razmotriti eventualne posljedice E, jasno je da e, imamo neka iskustva sa sankcijama e, najprije moramo imati slaganje svih zemalja članica u ovom pitanju a u prošlosti smo imali neke poteškoće jer ljudi koji su na koji bi bili na tom popisu su bi se mogli obratiti našem sudu i e, pokušati to oboriti tako da moramo biti vrlo pažljivi u procjeni eventualnih posljedica jer posljedice bi mogle biti vrlo štetne ako bi oni uspjeli na sudu a mi vjerujemo da bi se to dogodilo i zato e, mi tražimo od ruskih vlasti da one odrade svoj posao, dakle da provedu istragu u ovom slučaju, ako one ne budu reagirale, e, e, onda prijedlozi koji su dati već prošle godine u vezi sa davanjem viza ćemo možda e, raspraviti o tom prijedlogu dakle o mogućnosti sankcija odnosno zamrzavanja sredstava na bankovnim računima. Hvala lijepa gospođo Ojlundac, sad vi imate riječ. Hvala svim kolegama na podršci i drago mi je da čujem da možemo nastaviti s ovom preporukom. Veselim se vašim amandmanima. Neki od kolega su rekli da će podnijeti amandmani i nadam se da ćemo uspjeti ispoštovati rokove koji su nam ostali u okviru ovog saziva i nadam se da ćemo uspjeti usvojiti preporuku do kraja saziva. Dobro, rok za amandmane 27. veljače u podne. I sada ćemo imati kratku pauzu. Samo imamo jedno kratko pitanje. Jeste li najavili izmijenjeni raspored za izvješće o Turskoj? Zato što smo zatražili promjenu, no nismo čuli obavijest o, novim datovima. Bar ja nisam. Možda je moja greška. Znači, postoji li novi raspored za izvješće o Turskoj? Ako je tako, onda nismo obavješteni o tome ili se još uvijek radi na tome. Radi se još uvijek na tome. Ali mislim da je Rija zatražila promjenu i da smo se oko toga složili. Ovdje meni piše da nacrt rezolucije o izvješću o napretku Turskoj, da ćemo o tome glasati 3. ožujka 2014. Dobro. To je ono što ja imam ovdje napisano. Imamo kratku pauzu do sastanka predsjedništva i kada se budemo ponovno sastali, dakle u dakle, samu predsjedništvu.